Dear colleagues, um, I'm conscious that there are not many people present, but the colleagues who have been here have been waiting patiently. Uh, three of you have been waiting. Znam da nema mnogo kolega koji su ovdje već prisutni, ali neki već jako strpljivo čekaju i stoga ćemo započeti sa našim sastankom. Lijepo popodne svima. Kao prva točka imamo usvajanje dnevnog reda te bih vas obavijestio da 11. točke dnevnog reda zajednički sastanak e, odbora Liba i odbora e, proračuni, e, on se neće održati. Ako nitko nema ništa protiv, usvojili smo dnevni red. Kao drugo, obavijest da danas i sutra nećemo imati prevođenje na gelik i predsjedavajući je rekao i na hrvatski. E, zatim što se tiče e, podjele e, dokumenta za sastanak, molim vas, podsjećam vas da su koordinatori odlučili na sastanku 15. prosinca prošle godine da će se smanjiti tiskanje ovih materijala. Na posljednjem sastanku 5. listopada odlučeno je da ćemo od sada imati E, printane, e, odnosno tiskane dokumente samo na e, zahtjev i to onda trebate tražiti od dvoranskih poslužitelja. Inače sve možete dokumente naći online na meeting application. Što se tiče e, vremena glasanja, ono će biti danas u 17.30, dakle molim vas da ponesete svoje kartice za glasanje. Dragi kolega, znači krećemo s trećom točkom dnevnog reda, a to je prijedlog odluke vijeća o potpisivanju u ime Europske unije konvencije Vijeća Europe o sprečavanju terorizma. Imat ćemo izlaganje komisije a dakle trebam reći da je e, Vijeće Europe u svibnju usvojilo dodatni protokol ovoj konvenciji povezano sa takozvanim e, stranim terorističkim borbama, što je borcima što je povezano sa rezolucijom Ujedinjenih naroda 2178 2014. E, e, 21. E, siječnja je odlučeno da parlament treba mjestiti o e, simetnici u vezi i kao na, na danim smo već razgovarali o tome kakve će točno biti podjela e, dužnosti između Europskog parlamenta i država članica i kako će se provoditi ovaj dodatni protokol 18. rujna vijeće je u, u dokument koji je omogućuje potpisivanje ovog dodatnog dokumenta, dodatnog protokola i vrlo uskoro će biti on otvoren za potpisivanje. Dakle, sada je pravo vrijeme da o tome raspravljamo. Također bih E, htio čuti i stajalište pravne službe Europske parlamenta koja će nam dati njihova mišljenja, ali kao prvo pozivam komisije, nakon toga pravnu službu tada, predsjedništvo, a onda ćemo e, otvoriti e, diskusiju. Dakle, molim, evo, dakle komisija i zatim pravna služba. Gospodin Luksu ime komisije. Hvala. Hvala što nam dajete riječ. Drago mi je što se mogu ponovo obratiti ovom odboru i da vas informiram o ovom e, važnom dokumentu. Mi smo e, već u travnju o tome razgovarali, zatim u srpnju e, povjerenik Rampus vas je također pismeno obavijestio, u srpnju sam dakle bio, dakle kao što ste već rekli mi smo podnijeli dvije nacrta odluke e, vijeća u vezi sa potpisivanjem i same konvencije temeljne i dodatnog protokola o stranim borcima, potpisivanje u ime Europske unije. Nakon toga je održano niz tehničkih e, raspravi i zahvalio bi na e, Luksemburskom predsjedništvu što je omogućilo takve rasprave u srpnju i u rujnu. Ključna su pitanja, se pitanja nisu odnosile zapravo na suštinu dokumenta, mislim da o tome ne trebamo e, sada govoriti, odnosno da ne trebamo o tome e, to, to široko predstavljati. Međutim, imamo određena institucionalna pitanja. Naime, komisija vjeruje da matična konvencija 196 iz 2005. E, i koja je stupila na snagu 2005. E, da je ona e, određeni način kompromisna, odnosno da je obuhvatila e, različite dokumente i tu se postavlja pitanje nadležnosti. Europskoj uniji je naime važno da se prvo potpiše osnovna konvencija i tek nakon toga možemo potpisati dodatni protokol. Ne možemo potpisati i zatim ratificirati neki protokol koji visi u zraku s obzirom da je ovaj dodatni protokol e, nadopuna e, osnovne konvencije. Mi smo uvjereni da e, kriminalizacija različitih vrsta kriminalnog ponašanja je isključivo nadležnost Europske unije. Naime, nakon ugovora iz Lisabona, naime, s obzirom da smo završili prijelazni period nakon ugovora iz e, Lisabona, kriterij koji se ovdje postavlja e, e, <clears throat> im, da utvrđeno je dakle da e, komisija ima nadležnost e, e, potpisivati takve dokumente. Dakle, u svim je uključena pod bivšim trećim stupom odluka kojom se definira terorizam i kojom se utvrđuje nadležnost Europske unije nad pitanjima terorizma, isto tako i sankcija. Ako pogledamo u AKI, u pravnu stečevinu i tu imamo direktivu o informiranju i e, razmjeni informacija. Dakle, e, imamo zakonski regulirano e, već različite aspekte ovog konteksta. I iz tog razloga smatramo da cijeli protokol koji je sam po sebi vrlo kratak ulazi u nadležnost Europske unije što je međutim potaknulo niz rasprava između država članica od kojih se neke ne slažu e, sa takvim e, poimanjem, te je kao što se vratno sjećate, sredinom rujna e, vijeće usvojilo dva nacrta odluka i amandmane na njih, a mi smo sve izjavom njima suprostavili, naime e, rekli smo da dodatni protok ko će e, potpisati Europska unija u onoj mjeri, odnosno u odnosu na ono na što se odlazi njezina nadležnost, a države članice će e, to učiniti e, za ono drugo. Dakle, mi, mi se ne slažemo sa analizom koja je počinjena i 22. od 22. naime će protokol biti otvoren za potpisivanje. Predsjedništvo je imenovalo Mm, mislim da je to, mm, dakle predstavnika, mislim da je to ministar unutarnjih poslova, čini mi se, isto tako i predstavnika komisije, tako da će doći do supotpisivanja dodatnog protokola. Mi smo prisiljeni to prihvatiti, ali nismo uvjereni da je to u skladu sa odredbama ugovora. A kako bih odgovorio na vaše posljednje pitanje, koji je na sljedeći korak, naime mi vidimo dva važna koraka pred sobom. Kao prvo vjerujemo da je važno da se prenese e, taj protokol na e, e, europskoj razini, govorim sad o dodatnom protokolu Vijeća Europe i da to učinimo na dakle, jedan usklađen način, da prenesemo to u europsko zakonodavstvo u skladu sa Eh, odlukom. To će vjerovatno biti u obliku direktive temeljene na članku 83.1 ugovora i mi smatramo da je to jedini, jedini mogući eh, temelj za eh, da se to učini kao što je bilo i sa direktivom sa kriminalitetu u Europi Dakle, prvo je dakle prenošenje, transpozicija i prilagodba našeg postojećeg instrumenta. E, kao drugi korak imat ćemo dvije, dva nova nasrta odluka vijeća e, kako bi došlo do prihvaćanja, odnosno ratifikacije e, protokola. Ne, samo potpisivanje ne podrazumijeva neposredne pravne obaveze, potpisom zapravo izražavate političku namjeru da ratificirate neki instrument, u ovom slučaju protokol i preuzeli ste na sebe obavezu da nećete poduzimati radnje koje bi bile suprotne. To je namjer. Dakle, to je jedan preliminarni korak e, na putu prema ratifikacije i tu govorimo dakle o ratifikaciji svih članica Vijeća Europe i tek tada će e, protokol stupiti na snagu. Evo to je točka na kojoj se sada nalazimo. Hvala. Zamolio bih pravnu službu da nam da njihovo stajališta u pogledu ovih odluka. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kao što smo čuli, vječ, e, dodatni protokol Vijeće Europe e, uz konvenciju o sprječavanju terorizma će uskoro biti otvoren za potpisivanje. Potpisivanje prema Bečkoj konvenciji o e, pravu ugovora, tekst međunarodnih ugovora s potpisom se utvrđuje dakle konačnost E, potpisi ulaze kroz članak peti e, stoka e, I u odnosu na to je uloga Europskog parlamenta ograničena. Naime, samo vijeće ima pravo usvajiti odluku čime se omogućuje potpisivanje sporazuma. No moram skrenuti pažnju na nešto na što ste, što ste vi već spomenuli, uvodimo u skladu sa člankom, eh, stavkom desetim istog članka, Europski parlament treba biti odmah informiran i u potpunosti informiran o svim fazama postupka. Sud je naglasio s ovim u vezi da taj zahtjev za informiranjem eh, eh, omogućuje parlamentu da provede demokratski demokratski nadzor. Dakle, e, sud pravde smatra vrlo važnim e, ovu odredbu i rekao da je to jedan ključni postupkovni zahtjev i da njegovo kršenje može e, dovesti do kidanja određene mjere. To je pravilo izraz demokratskog načela na kojima se temelji Europska unija po mišljenju suda. Dakle, to se radilo o potpisu. Nakon potpisivanja dolazi do sklapanja, e, odnos čime se e, e, dovodimo situaciju koje nas obvezuju odredbe. U toj će e, fazi biti potrebna e, suradnja Europskog e, parlamenta ukoliko se odredbe odnose na područje koje su nadležnost parlamenta i to nas sad dovodi do pitanja nadležnosti i pravnog temelja. Suštinska, suštinski pravni temelj komisije u odnosu na odluku vijeća je članak 93. Stanak, stavak 1. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Europski parlament prema tome i vijeće e, mogu usvojiti minimalne zahtjeve u pogledu definiranja kaznenih dijela i sankcija u području terorizma. E, e, ovdje se radi o, o redovnoj zakonodavnoj proceduri. I naglasio bih, komisija smatra da tema protokola ulazi u ekskluzivne isključive nadležnosti komisije. Dozvolite sad jednu osnovnu analizu ovih pitanja. Kao prvo, nekoliko riječi o samom sadržaju protokola. On sadrži pet članaka o definiciji kriminalnih dijela, a isto tako sadrži i jedan članak o razmjeni informacija i jedan članak o uvjetima i e, garancijama. Kako je prilika e, e, priroda e, nadležnosti Europske unije u tom pogledu? Prema članku trećem stavku drugog ugovora o funkcioniranju pa isključivu nadležnost za sklapanje međunarodnog sporazima ukoliko njegovo sklapanje može djelovati na zajednička pravila ili područje primjene. Dakle, naglašeno je sljedeće. Postoji rizik da bi zajednički E, e, da, da bi međunarodnim e, obavezama moglo se utjecati na područje primjene i da onda u tom slučaju se postavlja pitanje nadležnosti. Tu se pretpostavlja da dva područja, Europski zakon i međunarodna, zakonodavstvo međunarodno obrazovanja, međunarodna obaveze ne potpadaju sasvim u to područje. E, također države članice e, e, ne mogu djelovati u odnosu na takva takve obaveze izvan zajedničkog djelovanja Europske unije. Dakle, toliko što se tiče sudske prakse. Moram vas podsjetiti da ima nekoliko instrumenata Europske unije koje već pokrivaju ovo područje. Čuli smo o okvirnoj odluci iz 2002. o borbi protiv terorizma koja je izmenjena 2008. A što se tiče odredbi e, protokola e, u odnosu na razmjenu informacije, tu bismo mogli e, spomenuti i odluku vijeća iz 2005. o razmjeni informacija i suradnji u pogledu terorističkih kaznenih dijela, zatim okvirnu odluku iz 2006. o olakšavanju razmjene informacija i isto tako iz 2000 odmute odluke o e, suradnji e, graničnih policija. Dakle, općenito uzrši područje koje ovaj protokol pokriva je već u velikoj mjeri pokriven europskim zakonima i to je zapravo ono na e, što se, se pozivala sudska praksa ono što se regulira ovim protokolom će zbog toga vjerovatno djelovati na postojeće e, propise i modificirati njihova e, područje primjene. E, dakle, možemo spomenuti sudjelovanje u e, nekoj grupi e, u svrhu počinjenja e, terorističkih dijela. Dakle, tu već imamo okvornu odluku koja ima jedan članak koji govori o takvom terorističkom djelovanju. Zatim, druga točka, obuka za teroristička dijela. Ono već je kriminalizirano postojećem odlukom vijeća a što se tiče trećeg, četvrtog i petog, putovanje u inozemstvo u svrhu e, terorizma ili utemeljenje ili olakšavanje, e, omogućavanje ili olakšavanje putovanja radi počinjenja terorističkih dijela, to su, e, to su dijela koja potpadaju u pripremnu fazu za neko terorističko djelo, a okvorna odluka već sadrži nekoliko e, odredbi, odnosno nekoliko, spominje dakle pripremne e, radnje poput na primjer novačenja e, terorista i one su sve kaznene prirode, odnosno povlače za sobom sankcije ukoliko i ne dođe do počinjenja samog djela. Osim toga, pokušaj E, da se e, počini e, terorističko djelo je također se već penalizira prema postojećem odluku. To znači da će ovaj protokol, ovaj protokol ima, da će on potencijalno djelovati na postojeće propise. U zaključku mogu zato reći da pristup za koji se odlučila komisija ima smisla pravno gledajući sa pravnog stajališta. Isto tako bih napokon rekao da komisija predviđa ažuriranje okvirne odluke o terorizmu i to je upravo ono što je Europski parlament zatražio u rezoluciji o antiterorističkim mjerama usvojenom u veljači jer je parlament e, naglasio potrebu da se usklade e, definiranje e, terorističkih dijela kroz cijelu, u cijeloj Europskoj uniji radi poboljšanja borbe protiv terorizma. Zahvaljujem, a sada dajem riječ predsjedništvu. Euh, euh, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Kao što ste vi, pa i samo komisija spomenuli, vijeće je sredinom srpnja dobilo dva nacrta e, odluke vijeća vezano uz potpisivanje konvencije Vijeća Europe i dodatnog protokola. Mi smo taj dosje obradili kao jedan od prioriteta Luksemburškog predsjedništva vijećem. Imali smo niz sastanaka u srpnju i u rujnu kako bi Unija mogla u što krećem roku potpisati ta dva važna instrumenta i kako ne bismo još i više kasnili u našim važnim radovima eh, koji su dio velikom brzinom na razini Vijeća Europe. na Koreperu 16. rujna i prije svega sastanku vijeća 18. E, rujna su usvojene onda te odluke. Kao što je već rečeno što se tiče e, potpisivanja konvencije, tu nema nikakvih zadrški vezano uz to čije su koje nadležnosti, ali više se raspravilo prije svega između državna članica i e, komisijom što se tiče dodatnog protokola. Vijeće uviđa da postoji e, moguće korištenje zajedničkih e, pravila, prije svega referentne odluke o borbi protiv terorizma iz 2002. godine u izmjenom obliku. Tu imamo zajednička pravila vezana uz borbu protiv terorizma. Odluka isto tako nalaže da države članice izvršavaju svoje nadležnosti ukoliko protokol ne obuhvaća zajednička pravila. Što se tiče potpisivanja ta dva instrumenta prema uobičajenom postupku je na predsjedništvu vijećem da imenuje tko će potpisati taj dokument u ime Europske unije i tu imamo običajen postupak. Bilo bi dakle normalno da se e, nekoga iz predsjedništva za to imenuje, no ipak Luksemburško predsjedništvo je odlučilo da će uključiti tu komisiju u potpisivanje i da dakle zajedno e, supotpisujemo potpisujemo taj dokument, jedna osoba iz komisije koja predstavlja Europsku komisiju i jedna osoba e, koja će predstavljati Luksemburško predsjedništvo. Ovaj tjedan ćemo dakle krenuti sa potpisivanjem, kako što se tiče konvencije Vijeća Europe, tako i što se tiče dodatnog protokola u trenutku kada je se Kore bavio s tim e, dosijeom, e, vijeće je provjerilo za državama članicama žele li one potpisati dodatni protokol što se tiče njihovih vlastitih nadležnosti. Prema zadnjim informacijama koje nam stoje na raspolaganju, otprilike 12 e, država članica će potpisati protokol u Rigi, a druge države članice su rekle da imaju namjeru potpisati nešto kasnije taj isti protokol. Hvala lijepa. Thank you very much. Uh, Hvala lijepa. Jedan član, uh, gospođa Intervel, zatražila riječ. Izvolite. Da, gospodine predsjedavajući, to je zaista začučujuće da samo jedan član traži riječ, da tako malo ljudi ovdje nazočno a radi se o pitanju koje ima jako veliki učinak na politike i na zakonodavstva. Govorimo zapravo o području kaznenog zakona, govorimo o mjerama koje imaju učinak na temeljna prava. Pa gdje su svi? Kako je moguće da o ovome raspravljaju e, službenici iza zatvorenih vrata i da se to tretira kao administrativna mjera? Kako je to moguće? Zašto to nije temeljna demokratska rasprava? Ja imam puno otvorenih pitanja vezano za konvenciju na način na koji ona bila i kakva će i biti. Imam problema i sa postupcima. Prethodni govornici, posebno komisija, komisija su se dotakli određenih pitanja i mislim da je potpuno smiješno da mi kao Europski parlament prihvaćamo da ovakvo zakonodavstvo se donosi na tako zbrkani i e, mutan način. To je potpuno neprihvatljivo. To nije pitanje koje treba e, objasniti pravna služba, to je pitanje koje utječe na europske građane. I zato moramo tražiti malo više objašnjenja, mislim da situacija u kojoj komisija i države članice se ne mogu složiti oko toga ko je nadležan i ko će potpisati, mislim da je to mm, stvarno nije u redu. A drugo, što se tiče samog sadržaja, ima stvari koje zaista imaju veliki utjecaj u samoj konvenciji, ali posebno u novim elementima. Ja sve više E, sve više mi se čini da kada govorimo o mjerama za borbu protiv terorizma, da ciljamo samo jednu skupinu populacije. Ako govorimo o činu e, nasilja, radili se to o individualnom kaznenom dijelu ili činu terorizma, ovisi o tome tko taj čin e, učinio. Dakle, kriminalizacija putovanja ili pokušaja putovanja u svrhu terorizma da li se to primjenjuje na osobu koja e, kupi kartu za Keln e, utorak poslijepodne jer se ne slaže sa službenom e, politikom azila njegove žene? Mislim da to nije čin jedne osobe i pojedinca nego nekoga e, ko želi napasti demokraciju, demokratski sustav. Zašto mislimo da jedan Eh, jedno kazneno djelo koje eh, učini eh, neke, neka osoba smatramo kaznenim djelom, a kada to učini neko ko je određene vjere, onda to smatramo terorizmom. Dakle, moramo vidjeti te definicije nacionalne sigurnosti, pojedinačno kazneno djelo, isto tako je pitanje stranih boraca ovdje spomenuto, jer ljudi o kojima govorimo ovdje su zapravo evropski građani zašto onda inzistiramo na korištenju tog pojma? I konačno, ako nitko ovdje, nikoga ovdje nije briga za to da ovdje govorimo o kaznenom pravu u ovim pregovorima e, koje vode službenici, možemo vidjeti da u stvari stvaramo nove ovlasti i za zemlje kao što su Rusija i Turska. I zaista nam je to u redu da stvaramo takve ovlasti gospodinu Erdoganu i gospodinu Putinu, zaista. Želi li možda još netko uzeti riječ? Ne? Možemo se onda vratiti komisiji da, da neke zaključke. Gospodin Lac, Hvala gospodine predsjedatelju, hvala na vašim primjedbama. E, kao e, državni službenik, e, skroman državni službenik, moram reći da činimo sve što možemo. Želim pojasniti stvari vezane za dvije točke. Postupak je onakav kao što ste spomenuli. I već sam se ispričao sjedeći tamo, tamo na, za glavnim stolom i objasnio sam da je to situacija koju nismo mi stvorili, niti vi, nego je jest jednostavno e, nacionalne vlade. Imali smo neku vrstu ulazanje. dakle različite slojeve e, zakonodavstva i inicijative. Europsko vijeće je pozvalo države članice i komisiju da pogleda E, tu e, okvirnu odluku već pred jedno 18 mjeseci. Dakle, već onda smo razgovarali o tome jel, hoće li ona biti potrebna, korisna i slično. Dakle, trostruki test kako bismo se vratili na, ova, na ovu okvirnu odluku 2008 kako bismo i dalje kriminalizirali i kako bismo našim tužiteljima i sucima dali dalje i bolje instrumente, kao što ste čuli danas već podne vezano za radikalizaciju u zatvorima, dakle da im damo instrumente kako bi se mogli nositi sa tim eh, takozvanim stranim borcima. onda sa rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenog, e, e, e, Ujedinjenih naroda iz rujna prošle godine smo poduzeli tu inicijativu vezanu za dodatni protokol. Dakle, mi, skromni državni službenici, našli smo se u vrlo neugodnoj situaciji da pregovaramo u Strasburu i kao što ste spomenuli da pokušamo na neki način e, utjecati našim vrijednostima na sam sadržaj dok istovremeno smo pregovarali mandat ovdje u Briselu. Obično prvo dobijemo mandat, a na temelju tog mandata onda pregovaramo. U ovom slučaju, s obzirom na e, teleskopsko, teleskopski sustave vremena, trebali bismo učiniti dvije stvari istovremeno. Međutim, mislim da je ishod e, zadovoljavajući, jer da nismo bili nazočnost, dali bi više prostora zemljama koje ne dijele naše vrijednosti. I mi smo bili ključni u pregovorima za svaku odredbu, uključujući članak 8 o zaštitnim mehanizmima i ljudskim pravima. Što se tiče e, samog, same dinamike ovog e, postupka, ja se ne slažem. Ovo je treći put što sam ovdje i opet je moj e, povjerenik dva puta pisao i u svakom u svakom koraku postupka došli smo ovdje i pokušali objasniti na najbolji mogući način gdje se nalazimo što se tiče postupka, što se tiče sadržaja i sl. A mogu samo ponoviti što je moja moj kolega iz pravne službe parlamenta rekao da prema ugovoru o Europskoj uniji ovaj parlament e, će, od parlamenta će se tražiti formalni sporazum prije ratifikacije. Dakle, ne samo da smo pokušali na neki način e, doprinijeti raspravi i dijalogu tijekom procesa, nego je to učinjeno i prema članku 8 e, ugovora o uniji. Hvala. Željeli ste možda još nešto reći? Imamo samo jednog člana, ali kratko molim. To nije ništa protiv vas osobno, vi samo predstavljate vašu instituciju, međutim imamo različitu ideju demokracije. Moja ideja nije da vi pregovarate, a onda nas obavijestite o onome o čemu ste pregovarali i kažete nam da se potpišemo. Moja ideja demokracije, posebno kad se radi o kaznenom pravu, je da se to događa javno, otvoreno, e, na web streamingu kako bi ljudi to mogli vidjeti. Mislim da je to na neki način preokrenuti svijet kada i skromni državni službenici dođu i kažu mi da moram potpisati nešto oko čega ste vi pregovarali. pregovarali. Ali želim pitati predsjedatelja jer o tome možemo dugo razgovarati. I e, imat ćemo različita mišljenja o, o samom sadržaju, ali tu je pitanje postupka. Imamo povjerenika, potpredsjednika komisije koji ne samo da je odgovoran za ljudska prava, nego i za bolje zakonodavstvo. Mislim da je to primjer jako lošeg zakonodavstva. Kada je onda gospodin Timmermans e, zadnji puta došao pred ovaj odbor i nije li već vrijeme da dođe ovdje i da mu postavimo pitanja kako može biti da komisija to provodi na taj način. Ne mislim na službenike koji su ovdje, nego je njegova politička odgovornost da se te stvari provode na taj način. I vrijeme je da on tu dođe i to nam objasni. Bila bih zahvalna kada biste ga pozvali u ime ovoga odbora. Dobro, hvala. E, dugo mi treba da zaključim, međutim ako želite još nešto reći u vezi sa onim što je rekla gospođa Intervja, izvolite. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, bit ću kratak. Samo ću reći da doista kada sad je ovoj temi e, je postupak bio brz ali taj postupak bio brz prije svega na razini pregovaranja o dodatnom protokolu u Vijeću Europe u Strasburu. I zbog toga e, je Europska unija malo neočekivano se tu snašla, a isto tako i sve države članice koji su bili dio tog postupka, a moram isto tako reći da je koordinacija s komisijom na licu mjesta tijekom pregovora bila izvrsna. I e, dakle, u potpunosti smo poštovali postupak, e, isto tako i države članice koje su prije svega imali na sebe odgovornost e, za pregovaranje, vidimo kako se to odvijalo i mislim da je svo polaganje računa demokratski gledano bilo poštovano što se tiče država članica i tamošnjih e, procedura. Zatim, što se tiče postupka nakon toga, dakle jednom kada smo u Sazbudu završili s pregovorima i kada smo e, pregovarali o e, samoj ceremoniji potpisivanja, tu smo slijedili uobičajene postupke i moram isto tako objasniti da se tu samo radilo o tome da definiramo e, taj pojam potpisivanja konvencija, a ne da se vratimo na pregovore o protokolu. Tu smo raspravu imali već u okviru Vijeća Europe u sazburu Hvala ok um... Dobro, jesmo li sada gotovi s time? Dobro, završili smo s ovime. Dakle, samo kako bi zaključio ovu točku. Ja zaista osjećam sa pitanjem e, ovog boljeg zakonodavstva. Samo želim podsjetiti kolege da smo imali raspravu na visokoj razini vezanu za antiterorizam danas ujutro i protiv radikalizacije i rekao sam u ime parlamenta nešto vezano za ova pitanja, a isto tako i pitanje povratnika i zakonodavstvo vezano za ovu točku koja je vrlo, vrlo osjetljiva i zaista zahtijeva potpunu transparentnost. Možda su ovdje u prostoriji neki ljudi koji su bili tu ujutro ja se slažem da to zahtijeva veliku transparentnost i e, nadzor. U fazi ratifikacije možda će biti dobro imenovati izvjestitelja iz parlamenta kako bi e, pogledao te stvari. Međutim, isto tako moramo pitati i gospodina Timmermansa. Što se tiče boljeg zakonodavstva i tog procesa, trebamo s njime razgovarati i e, malo ćemo to pogledati. E, razgovarat ćemo s koordinatorima i gospodinom Timmermansom kako bismo e, mogli se bolje obratiti na ovu točku. Što se tiče nazočnosti, to je prva točka dnevnog reda. E, kolega znaju koja je važnost različitih točaka. Zahvaljujem komisiji, predsjedništvu i pravnoj službi na njihovim doprinosima. A sada idemo na petu točku dnevnog reda. Dakle, radi se o Europskoj agenciji za e, suradnju i obuku, Europol. I e, prezentaciju e, stanja e, pregovora, e, uključujući jedinicu za rad s prijavljenim internetskim sadržajem, dakle u nazočnosti predsjedništva i komisiji. Dakle, tu predstavljamo stanje pregovora u vezi s Europolom. Naša, naš izvjestitelj, gospodin Dijas Demera je ovdje i dao bih mu odmah riječ posebno vezano za jedinicu za rad s prijavljenim internetskim sadržajem koje interesira mnogi kolege. Dakle, gospodin Luis Demera, Dijas Demera ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim obavijestiti odbor o stanju pregovora sa vijećem i sa komisijom. Isto tako, želio bih e, objasniti e, o čemu se radi kada govorimo o ovoj jedinici za rad prijavljenim internetskim sadržajem ili IRU. Do sada smo imali osam formalnih trijaloga, tri pod talijanskim predsjedanjem, tri pod latvijskim predsjedanjem i dvije e, pod luksemburškim predsjedanjem. Osim toga, Imali smo deset sastanaka na tehničkoj razini i zahvaljujem zahvaljujući svom tom zajedničkom radu sa e, izvrsnom suradnjom izvjestitelja u Sijeni, mi smo dobro napredovali. U stvari možemo reći da još uvijek imamo sedam točaka oko kojih se moramo sporazumjeti. Jedna je djelomično vezana za članak 53 i parlamentarnom nadzoru i još jedna tema koja još uvijek nije riješena je ona o imenovanju izvršnog direktora e, članku 56. Onda treći cilj jest e, postići sporazum vezan za e, već postojeći sporazum o suradnji, članak 31, a četvrto pitanje je zastupanje zajedničke skupine za parlamentarni nadzor ili odbora, članci 17 i 18, a peto pitanje je vezano za e, osobne podatke privatnih osoba, to je članak 32, e, e, onda članak 21 i 22 i konačno članak 24 i kraj aktivnosti. E, ja sam mislila da bismo trebali završiti sa pregovorima prije kraja prosinca. E, dobro napredujemo, međutim, e, nešto je se dogodilo što nas je ovdje sve donijelo danas, a to je jedinica za rad s prijavljenim internetskim sadržajem. Dati ću vam određenu pozadinu. E, nakon terorističkog napada na početku godine Europska unija je odlučila se pozabaviti sa problemom e, nasilnog ekstremizma i terorizma i uspostaviti jedan centar e, za, za prijavljen internetski sadržaj unutar Europola to se dogodilo 1. srpnja 2015. godine. A sada želim e, objasniti ono što sam upravo rekao. Dakle, ovdje u Europskom parlamentu e, imali smo rezoluciju od 11. veljače u, u kojoj smo se sporazumili oko sljedećeg. Izrazili smo zabrinutost zbog povećanja E, internetskog sadržaja i komunikacija vezanog za terorizam sa ciljem komunikacije, planiranja napada i širenja propagande. Uspostavili smo ono što je bilo u našoj rezoluciji i željeli bismo raditi zajedno sa vladama, sa policijom i civilnim društvom kako bismo riješili taj problem, istovremeno e, jamčivši e, načelo slobode izražavanja i privatnosti. Europski parlament je isto tako rekao sljedeće. Mi smo podržali uspostavu Europske platforme za borbu protiv terorizma u Europolu kako bismo na najveću moguću mjeru povećali tehničke mogućnosti i razmjenu obavještajnih podataka. To je ono što je parlament rekao. Sada vidimo što je rekao vijeće. U zajedničkoj deklaraciji iz Rige ministri unutarnjih poslova 12. ožujka su se sporazumjeli da uspostave dakle jednu jedinicu za rad s prijavljenim internetskim sadržajem 1. E, srpnja kako bi e, se pozabavili sa e, materijalom terorista koji je tako dostupan na internetu. Dakle, treća institucija je komisija E, Europski program za sigurnost koji je pokrenut u travnju isto tako uspostavlja jedan centar za borbu protiv terorizma unutar Europola, a u, tom centru nalazi se ta jedinica IRU. Prema tom programu ta će jedinica e, se temeljiti na iskustvima Europola i država članica kao centar za tehnička znanja u Europolu koja će pomagati državama članicama da e, utvrde i eliminiraju e, teroristički sadržaj koji je na, internet, na internetu u suradnji sa trgovačkim društvima i industrijom. Ono što iz toga slijedi je e, još jedna inicijativa. Želim reći da propaganda na internetu se temelji na brzini, elastičnosti i otpornosti. E, reći ću nešto o e, brzini sadržaja. To vidite u videu e, džihadista iz svibnja 2014. godine. Bilo je 26 tisuća gledanja, viđenja u 24 sata. Isto tako tisuće i tisuće tvitova, a to je oko 800 tvitova u svaki sat unutar 24 sata. A sada bih išao na tu i no puede ser i la resistencia prilagodljivost. Dakle, da oni skaču s jedne platforme na drugu, a da ih se ne otkrija. Isto tako otpornost, e, zato što je sadržaj na različitim platformama kako se ne bi mogao obrisati ili eliminirati. I konačno, dati ću neku neko vrijeme i komisiji da nešto kaže, želio bih objasniti da zbog e, usnivanja IRUA e, Luksemburško predsjedništvo se prvi puta s time je moralo nositi u trijalogu u e, rujnu, ali izvjestitelju Sjeni i ja imamo mnogo dvojbi vezanih za ovu temu i zbog toga u ime grupe socijalista, odnosno skupine ili kluba zastupnika socijalista, zamoljen sam da e, danas organiziram današnji sastanak i raspravljao sam sa predsjednikom odbora. Dakle, klub zastupnika socijaldemokrata želio se pozabaviti ovom važnom temom u odboru LIBE. Zahvaljujem e, predsjedatelju što je prihvatio e, prijedlog i moj i e, ostalih hitnika. Gospodine predsjedatelju, željeli smo, bismo da ostale dvije institucije koje su ovdje danas nazočne, da nam u potpunosti objasne e, o sadržaju ove jedinice e, o internetskom sadržaju. Ja podržavam osnivanje te jedinice, ali mislim da bi vijeće trebalo ponovno preispitati način na koji je oblikovan njihov prijedlog. Mislim da bi on trebao biti pojednostavljen. kako bi Europol imao pravnu sigurnost i mogao djelovati, ali mislim da ova uredba na kojoj radimo je prava, pravo mjesto u kojemu možemo uključiti novi zakonodavni prijedlog. To je moglo biti učinjeno na drugi način e, kako bi Europol imao pravna, pravnu mogućnost djelovati. E, Hvala lijepa. I ovdje se radi o osjetljivoj temi. I zbog toga je bitno da to raspravimo u odboru. To je upravo ono što je govorila gospođa Intrat malo prije. Dakle, trebamo detaljno o tome raspraviti u odboru, zato što je ova jedinica za rad s prijavljenim internetskim sadržajem izuzetno važna i ono što radi je vrlo osjetljivo, jer e, su posljedice isto tako vrlo složene i stoga o tome trebamo ovdje temeljito raspraviti u odboru. Prije nego što pređemo na zastupnike, kratko bih predao riječ predsjedništvu i komisiji. Gospodin Anuk Plen je ovdje tu u ime predsjedništva. Anuk, spričavam se, gospođa, gospođa Anuk Plen, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi članovi odbora LIBE. Kratko bih vam htjela predstaviti sljedeće aspekte vezane uz jedinicu za rad s pravnim internetskim sadržajem Europske unije. Kao prvo pozadina vezano uz njeno osnivanje, zatim trenutna pravna osnova za njen rad i kao treće manjak pravne osnove u trenutnom nacrtu uredbe Europola. Kao prvo što se tiče razloga zbog kojih je uspostavljena ta jedinica, tu bih htjela kao što je gospodin Zvijesti to već spomenuo, vas podsjetiti da smo kao odgovor na terorističke napade u Parizu u siječnju 2015. godine odlučili, u, dakle vijeće i Europska komisija su odlučili i pozvati Europol da ostvari e, sposobnosti vezanih uz e, prijavljeni internetski sadržaj i rad sa e, industrijom kako bi se razmotrilo kako se internet koristi za promicanje e, ekstremističkog nasilja i terorizma. Uzevši u obzir e, tu krizu, uzevši u obzir razne aktivnosti vezane uz borbu protiv terorizma, specijalni sastanak vijeća 23. travnja 2015. godine je također podsjetio da se Europol treba koristiti kako bi se obranili i kako bi uklonili internetski sadržaj koji koriste krijumčare ljudima kako bi privukli osobe. Europska komisija vijeća su također rekli mm, sličan stav kada se radi o tome da Europol treba e, smanjiti opseg e, terorizma i propagande ekstremističkog nasilja na internetu. U rezoluciji 11. veljače 2050. godine o mjerama protiv terorizma Europski parlament je naglasio da se širenje terorističkog propagande pojačava korištenjem interneta i socijalnih medija, te je naglasio važnost da se borimo protiv tog problema i to tako što bolje iskoristimo posebne sposobnosti Europola. Europski pamet je također izradio podršku e, uspostavi platforme za borbu protiv terorizma unutar Europola. U komunikaciji komisije vezano za Europski program o sigurnosti se također spominje ta jedinica kao dio zajedničkog napora u borbi protiv terorizma i prevenciji radikalizacije. Komisija je predložila da se uspostavi takva jedinica unutar Europola do srpnja 2015. godine i da se gradi na temelju iskustva država članica Europola kao e, centar izvrsnosti kako bi pomogla državama članicama da identificiraju klone uklone nasilni internetski sadržaj u suradnji sa partnerima iz industrije. Dopustim je da naglasim da ta činjenica da su tri institucije, Europski parlament, Europska komisija i vijeće izrazili želju da pojačaju sposobnost Europske unije u borbi protiv ilegalnog sadržaja na internetu i da je na, to, na temelju toga Europol izradio e, svoju jedinicu za raspravljenim internetskim sadržajem od 1. srpnja ove godine. Projekt je započeo sa šestomjesečnom e, pilot fazom, a predviđeno je da će se dalje razviti u funkcionirajuću jedinicu i to do 1. siječnja 2016. godine će imati sve potpune sposobnosti za rad do 1. srpnja 2016. godine. U skladu sa pozivom vijeća u svibnju zadaće te jedinice su sljedeće da koordinira i e, podijeli e, zadaću identifikacije nasilnog i turističkog sadržaja na internetu sa relevantnim partnerima da e, brzo i učinkovito koriste mogućnosti, mogućnosti e, uklanjanja takvog sadržaja u suradnji sa partnerima, isto tako da provode strateške analize i da radi kao Europski centar izvrsnosti za te zadatke. Što se tiče druge točke, trenutne pravne osnove za rad uvedeni su za rad s prijavljenim internetskim sadržajem. To se tiče članka, 3, stav, članka 5 stavka 2 odluke Vijeća Europolu gdje stoji. Zadaće Europola sadrže isto tako i tuženje podrške državama članicama u njihovoj zadaći prikupljanje i analiziranja informacije sa interneta kako bi se im se pomogli u identifikaciji kriminalnih aktivnosti koje se koriste ili koje se potpomažu putem interneta. Osim toga imamo 24. članak stavak 4. već spomenute odluke vijeća u kojoj stoji da Europol može izravno prikupljati i procesuirati podatke, uključujući osobne podatke, sa javno dostupnih izvora poput e, medija i e, javnih podataka e, osoba koje nude usluge interneta ili E, neke druge usluge, dakle u skladu sa ovom odlukom. Dakle, trenutne aktivnosti te jedinice vrše se zbog toga sa onim privatnim poduzećima kojih se to tiče, a države članice pomažu radu te jedinice tako što određuju kontakte točke na nacionalnoj razini. Te aktivnosti nisu predvidive prirode i zbog toga se odluke i provedbe rada te jedinice um, slobodno preuzimaju i to rade poduzeća koja nude internet. Od srpnja 2015. godine je ta jedinica već preko 500 slučajeva uh, sadržaja um, naznačila što je dovelo do uspješnog uklanjanja tih internetskih sadržaja od strane ponuđivača interneta. Isto tako imamo zajedničku nadzornu skupinu koja je izvršila posebnu reviziju te jedinice i koja je zadovoljna sa provedbom i načinom rada te jedinice te nije izrazila nikakve posebne razloge za zabrinutost. Isto tako je važno naznačiti da trenutno postoje samo tri države članice koje imaju sličnu nacionalnu jedinicu za rad s internetskim sadržajem gdje E, posebno naznačuju stilistički sadržaj i sadržaj iznimnog naselja i zbog toga e, države članice jako cijene rad te europske jedinice e, i njen doprinos u smanjenju posljedica veznih uz taj sadržaj. No, ipak je to moja zadnja točka. Trenutna uredba Europola ne sadrži propis koji bi u skladu sa člankom 5 stavkom 2 trenutno odluke vijeća dao Europol isto tako te ovlasti. Isto tako 33. članak vezano uz razmjenu osobnih podataka s privatnim stranama zapravo zabranjuje da se privatni podaci mogu slati takvim poduzećima e, za rad ove jedinice. Treba reći da osobni podaci koji se šalju online serverima se tiče prije svega javnih podataka poput javnih e, profila ili e, raznih e, URL linkova. Ako te jedinice mogu izravno raditi sa strankama i tako mogu naznačivati i predlagati skinuti sadržaj, onda nam u tome nas u to sprečava ova uredba Europola, jer u njoj stoji izričito zabrana Europola da šalje takve osobne podatke privatnim strankama. Ima nekoliko iznimke koje se nalaze u nacrtu uredbe, ali oni nisu prikladni za rad e, Europske jedinice za rad s prijavljenim internetskim sadržajem, što znači da je zadaća koja se traži od Europola ne može izvršiti pod ovim predloženim zakonodavnim okvirom, osim ako ne dođe do odgovarajuće izmjene. I zbog toga, kako bismo se sigurali da ova jedinica učinkovito radi i kako bismo imali pravnu sigurnost u nacrtu uredbe Europola vezanih uz način rada te iste jedinice, mi smatramo da je važno, kao prvo, uključiti posebnu zadaću za Europol u nacrtu uredbe gdje bismo se sotočili na borbu protiv kriminala koji se počinjavaju putem interneta i da dakle odredimo taj sustav signalizacije takvog sadržaja. Isto tako da uvedemo jednu iznimku e, za Europol da može u kontekstu ove jedinice prenositi osobne podatke, naravno pod vrlo strogim pravilima i u iznimnim situacijama e, privatnoj strani kako bismo imali dostatna jamstva za zaštitu osobnih podataka. U kontekstu rada u jedinice važno je imati sljedeće zaštitne mjere i uvjete. Kao prvo, prenošenje osobnih podataka u kontekstu rada ove jedinice bio bi moguć samo kada je to nužno potrebno i kada se ispune dodatni uvjeti koji su za to potrebni. I zbog toga predsjedništvo predlaže da se jedan novi propis unese po člankom 33.1c gdje se kaže da se prijenos osobnih podataka treba izvršiti ako je to nužno za rad te jedinice u skladu sa člankom 4.1m i da se taj transfer treba odnositi na posebne individualne slučajeve što znači da trebamo imati postupak slučaj po slučaj i što znači da se ne smije nikakva temena prava ili slobode e, subjekta prekršiti u tom konkretnom slučaju. Samo ako se ispuneti strogi uvjeti, onda će Europom moći prenositi osobne podatke privatnim stranama. Kao drugo, Europski nadzornik za zaštitu podataka treba uključiti kako bi se više definirali potrebni postupci za izvršavanje takvog prijenosa podataka s interneta. Nadam se da to pojašnjava situaciju. Mi računamo na vašu podršku u izmjeni nacrta uredbe Europola u odgovarajućem smislu kako bi ova jedinica za rad Europske unije mogla nastaviti učinkovito raditi i kako bi njene operativne, operativni kapaciteti bili zajamčeni i pod novom uredbom. Gospodine predsjedavatelju, uvaženi članovi odbora Libe, hvala vam lijepa na vašoj pažnji. hvala lijepa, malo smo u stisi s vremenom. Imamo još komisiju i zatim nekoliko članova koji su se javili za riječ. A zatim bih se vratio na gospodina Dijez de Meru, pa bih zamolio Viktoriju Mići iz komisije da nam se obrati. Molim vas samo da ste sažeti, ne kratki nego sažeti, dakle da iznesete sve što želite u sažetom obliku i zatim ćemo prijeći na članove. Hvala. Hvala vam gospodine predavatelju. Dobar dan dame i gospodo, učinit ću sve što mogu da budem koncizna, a istodobno i kratka. To mi olakšava činjenica što je gospodin Dijez Mera, a i predsjedništvo već bili vrlo detaljni u svojim prezentacijama. Što se tiče razloga zašto nam je potreban taj koncept e, jedinice za raspravljanje internetskim sadržajem pod karticom IRU i bili su se tako i vrlo detaljni kada se radi o tome koje je pozadina te ideje. Posebice zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Diaz de Meri zbog toga što se osvrnuo isto tako i na europski program o sigurnosti. Postoji jedan element vezan uz pozadinu cijelove situacije koje bih ja htjela nadodati na ono što su svi prethodni govornici već rekli. Mislim da je to važno u ovom kontekstu, a mislim isto tako i da je to e, vezano iz ovu nedavnu rezoluciju Europskog parlamenta upravo o Europskom programu o sigurnosti, dakle rezolucija od 9. srpnja gdje Europski parlament e, govori još i detaljnije o ovoj jedinici IRU i poziva na, citiram, hrabre mjere za borbu protiv radikalizacije na internetu i korištenje internetskih stranica i socijalnih medija u svrhu širenja radikalnih ideja na razini Europe. Parlament isto tako pozdravlja stvaranje jedinice za rad s prijavljenim internetskim sadržajem pri Europolu kako bi pomogla državama članicama da identificiraju i uklanjaju nasilni internetski sadržaj u suradnju sa industrijom. Mislim da su prethodni govornici već objasnili to dosta dobro. Zašto nam je potrebna takva jedinica i na koji način bi ona mogla biti od pomoći. Iz toga bi bez stalne odgode Eh, internetskog sadržaja da se Europol je eh, spominjao eh, konzultiranje onih koji su stručni za to i dakle imamo već više od 500 odluka da kako da samo upućivanje se može lako obaviti, no treba razumjeti što tvrtke te rade. Sofi Evo dajem ti riječ, ali molim vrlo brzo da li ste će to prepustiti izvjestitelju. Međutim, koliko ja to razumijem, ovo zapravo nije u e, nadležnosti e, e, nešto čemu bi mogli pregovarati parlament i vijeće. Zbog toga ne možemo imati situaciju koju izvjestitelji odlučuju. Ako, ako to nije uključeno u izvorni, izvornu nadležnost, ne može se na ovaj način to unijeti u njihovu nadležnost. Ali izvjestitelj je već dao svoju e, preporuku. E, mislim da je on već rekao time se ne slaže što misli da ne bi ulazilo u nadležnost. Molim ako možete brzo na to ponovo ukazati. Hvala. E, ako govorimo o putu kojem se treba kretati, to je put na kojem već jesmo. A pokušavamo postići transparentnost, ostvariti raspravu o postojećim budućim predlozima e, i o onome što će, o čemu će parlament raspravljati kao o dijelu uredbe o Europolu. Sofi, ti misliš da je to načelno dobra ideja, ali da bi komisija trebala dati zaseban e, prijedlog, no ja ga imam ovdje, evo. Predstavnici svih klubova zastupnika su e, dobili prijedlog. el, el consejo por eso no quiero... I, znači možemo upućivati na konkretne članke i vijeće je to detaljno e, obrazložilo. Dakle, prijedlog imamo, on je ovdje, izvjestitelji u sjeni e, su s njim upoznati, to je izvjestitelji svih e, klubova zastupnika. Znači, smatrali smo da je dobra, da bi bilo dobro, to je bila ideja e, Jozefova e, iz e, kluba socijalista i demokrata, da se o tome ovdje raspravi i da se nakon toga ponovo raspravlja, možete se, možete to možete to tražiti da se to napravi na raspravi izvjestitelja u sjeni, ali dakle sam prijedlog postoji i želimo da E, htjeli bismo da on ne bude jako dugačak i da da pravni temelji, pravnu sigurnost Europolu da može e, djelovati. Radi se tu o tri faze, a ona treća, e, konačna je operativna faza. Imamo predviđenu pilot fazu od srpnja E, odnosno e, samo puno stupanje snagu će biti u srpnju 2016. Prijedlog će morat uključivati e, neke konkretne e, elemente uredbe Europolu kako bi ispunio sve pravne zahtjeve. ali jednostavno moramo e, nastaviti. Ma, ču, znam to, ali to, to je neprihvatljivo. Ako imamo novi prijedlog, e, dobro, fino, te četiri stranice, ali ne možemo ovdje otvoriti raspravu i zaključiti da to se samo može kroz regovore uključiti u nadležnosti. Mislim da mora biti zaseban izvještaj i odluka i mogućnost E, ovog odbora da e, ga izmijeni, odnosno da predloži izmjene. E, tako funkcionira demokracija. Mi jednostavno ne možemo ovakve elemente nekako na mala vrata uvesti da pokušavamo u, <laughs> razviti dijalog. Evo molim zadnji put dajem riječ, ali onda moramo nastaviti. Niko ovdje ništa tu ne pokušava uvući na mala vrata. zvjestelji u sjeni su sa svime e, upoznati. Kao izvjestitelj, izvjestitelj je prva osoba koja želi da se sve događa transparentno, no neke stvari su već napravljene i znamo što je napravljeno i što se ne može e, napraviti. Znamo postupak kroz e, imamo e, izmjene koje su predložene nijanse, osoba koja to e, e, predlaže treba obrazložiti, jest e, obrazloženo na transparentan način i želimo da se o tome diskutira i to ne samo kroz trijalog nego i u odborima. To vrijedi uvijek za sve dokumente kada predlažemo izmjene od strane komisije, od strane vijeća, e, od strane viselja. Evo, upravo to sada radimo. Imamo, vodimo tu raspravu. Ništa ne guramo kroz mala vrata i ja bih se, kad bi se to događalo, ja bih se prvi tome suprostavio. Ali zapravo mislim da smo u potpunosti transparentni. Hvala, e, oboje ste sada e, iznijeli svoje mišljenje o proceduri predlažem da nastavimo. Ali nismo došli ni do kakvog zaključka, kako e, e, dalje ćemo raditi na temelju onoga što je izvjestitelj predložio. Znači uz vaš blagoslov puštamo to na mala vrata. Hvala vam. E, pređimo na točku šestu prema aktu o jedinstvenom digitalnom tržištu. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi. Ovdje imamo izvjestitelja Michaela Bonija koji će dakle predstaviti mišljenje o aktu jedinstvenom digitalnom tržištu. Hvala. Drago mi je što vam mogu danas eh, predstaviti nacrt E, mišljenja e, grupe LIBE prema aktu o jedinstvenom digitalnom tržištu. Kao prvo bih željela naglasiti da su svi prijedlozi i sve inicijative koje su se e, pojavile u okviru strategije o aktu o jedinstvenom digitalnom tržištu, da ih je sve trebalo pripremiti tako da su u skladu sa postojećim propisima o zaštiti podataka. Želio bih također naglasiti da je zaštita podataka temelj povjerenja građana i zbog toga je neophodna za funkcioniranje i rast jedinstvenog digitalnog tržišta. Moramo stvoriti okruženje u kojem gospodarski subjekti mogu rasti, a jedinstveno digitalno tržište je našim gospodarstvima veoma važno. Vjerujem da zbog toga e, da je pojam e, ravnoteže e, nešto što je došlo do izražaja u ovom mišljenju. Da kako ne mislim da možemo odstupiti zbog gospodarskog interesa od nekih temeljnih prava, no e, mislim da treba garantirajući temeljna prava, ipak moramo osigurati mogućnost e, digitalnog razvoja e, digitalnog tržišta. Zbog toga sam predložio jedan usklađen zajednički odgovor na prijetnje kibernetičkoj sigurnosti. Vjerujem da sigurnost u internetu trebamo vidjeti, e, sagledati iz tri različita ugla, da treba zaštititi mreže i e, važnu infrastrukturu, trebamo omogućiti e, tijelima za provedbu zakona da djeluju, da trebamo postaviti pravila upotrebe i kontrole napodnih podataka kako bi se borili protiv kriminala i online i offline moramo e, imati na umu e, online sigurnost i e, dakle, govoriti o internetu iz, o, sa ova tri stajališta. Dakle, treba osigurati mrežu da se treba se baviti e, kibernetičkim kriminalom i treba postići da se internet ne koristi za olakšavanje počinjenja kaznenih dijela u realnosti. E, u što se tiče e, pravnog sadržaja, naglasio sam da sve mjere trebaju biti u skladu sa temeljnim pravima slobode e, govora i slobode informiranje. No, u ovdje se borimo sa, e, kada se borimo sa sadržajem kibernetički kriminal, na primjer pornografski sadržaj, onda treba omogućiti e, agencijama za provedbu zakona da e, obave ono što trebaju, ali osim toga treba imati na umu i obrazovanje i podizanje svijesti i informiranost svih dionika. Eh, digitalno tržište je važan pokretač eh, cijelog gospodarstva, no svejedno moramo biti svjesni eh, neophodnosti da se ono razvija u skladu sa zaštitom podataka. Ta ravnoteža je veoma važna i zbog toga pozivam i na podizanje svijesti i u pogledu uloge podataka i uloge razmjene podataka e, za gospodarstvo, ti su tako da se razjasne pravila e, vlasništva e, nad podacima. Govorim o E, privatnosti i zadanoj i integriranoj. E, mislim da je to vrlo važno imati na umu pri razvoju tehnologije. Naime, dok se tehnologija razvija, e, istovremeno moramo paziti da su naši podaci zaštićeni. Također u nacrtu mišljenja naglašavam da svi podaci koji se obrađuju u okviru e, interoperabilnosti također moraju biti zaštićeni da treba stvoriti zajedničke standarde, a među njima i odredbe o zaštiti podataka. E, isto to treba ugraditi u sva rješenja e, koja su bitna za participatornu demokraciju. E, što se tiče e, suradnje sa trećim zemljama i s njima treba e, surađivati u razvoju takve strategije i treba pokloniti više pažnje načelima zaštite podataka kada se surađuje sa trećim zemljama, pogotovo imajući na umu odluku Suda pravde o sigurnim lukama i e, e, također predlažem da se nastavi e, rad na ovom ovoj temi i da se vrlo pomno u vrlo pomno uzmu u obzir prijedlozi za izmjene koji su stigli iz, iz odbora IMKO i ITRE. E, to je naročito važno za one točke u kojima mi nemamo e, isključivu nadležnost, dakle poglavlja o interoperabilnosti, o e-vladi i o suradnji sa trećim zemljama. Što se tiče roka za e, predlog izmjena je ponedeljak 26. listopad u 12 sati. Hvala. Hvala vam, gospodine Antonija. Rule 53 To je važan e, velik e, dosje. E, jedan izvjestitelj dosje nije ovdje. Želite li vi riječ? Ali molim najviše dvije minute. Izvolite. Hvala. Da, vrlo ću brzo nešto reći. Mikrofon nažalost ne radi.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 Dakle, htio sam samo reći kako podržavamo rad gospodina Bonija. Ovo je e, jedan velik i vrlo važan e, dosje s kojim je obavljeno mnogo korisnog posla. Mislim da je sve čime se bavimo u parlamentu, to će utjecati na sve čime se bavimo u parlamentu i e, ne bih želio trošiti vrijeme, odnosno uzimati vrijeme jer sam načinno vrlo zadovoljan s onim što se radio, dakle s ovom ravnotežom između građanskih sloboda s jedne strane, a s druge strane potrebe da se prihvati inovacije i da se omogući i našim gospodarskim subjektima i ljudima da koriste dobrobiti, a da su istovremeno i e, zaštićene. Dakle, za to su nam potrebni resursi ali e, moramo, e, znamo da treba otvoriti nova radna mjesta i da će ovo jedinstveno tržište biti vrlo važno za naša gospodarstva mm Razmatram e, načine kako e, omogućiti lakši pristup tehnologiji ljudima sa određenim e, ograničenjima, a isto tako treba biti računa o nastojanjima kriminalaca da ugrožavaju, na primjer, djecu i druge ranjive skupine. Dakle, to su uvijek prioriteti kada mi sagledavamo mogućnosti inovacija i provedbu tih inovacija migracija. E, dakle želimo ograničiti kibernetički kriminal. E, što se tiče e, dogovora o zaštiti podataka, želimo da to se ovdje u potpunosti ispoštuje. Što se tiče međunarodnih standarda, mislim da mi u Europi moramo biti predvodnici što se toga tiče. Dakle, to je pristup, pristup kojem je govorio gospodin Boni, nam omogućuje to, dakle, da se osiguramo da doista Europa ima vodečku ulogu u s jedne strane šti, zaštiti svojih e, građana, a s druge strane omogućavanju da koriste. E, e koriste. Hvala. Prvo bih želio e, zahvaliti na izvrsnom poslu koji je obavio e, gospodin Boni i izvjestitelj, ali želio bih dodati četiri komentare. Prvo bih želio pocrcati temeljna prava koja su jedna od velikih izazova u novom dobu. Za Europu je ključno da djeluje braneći ta prava, ali uzevši u obzir da zaštita podataka i privatnost e, e, potiču e, jedinstveno digitalno tržište Europe. Drugo, ova pravila, na ova pravila se ne može gledati samo kao da se ona primjenjuju unutar naših granica. Digitalni svijet nema granica, Europa ne smije to zaboraviti dok e, razvijamo naše jedinstveno tržište moramo djelovati i s našim partnerima, uglavnom sa SAD-om kao što e, je e, viđeno u podsebnom u presudi Suda Evropske unije. Četvrto, što više se oslanjamo na digitalni svijet, sve više moramo razmišljati o sigurnosti naših osobnih podataka, interneta, ali i na kriminal koju, koji potiče internet. To zahtjeva veću internetsku sigurnost, veću svijest našu, naših građana, građana i više instrumenta da se borimo protiv radikalnih sadržaja. I posljednje, e, e-vlada je još jedan ključni element. Ne samo da je važno da e, je usmjerimo e, prema javnoj administraciji, nego ta digitalizacija vlade može, može E, poticati bolje funkcioniranje demokracije. Dakle, gospodine predsjedatelju, želio bih ponovno reći da je ovo mišljenje e, vrlo kvalitetno, ovo mišljenje Majkla Bonija i ako mogu ja ću doprinijeti e, to, time što ću predložiti određene amandmane. Hvala obojici. Dakle, 26. listopada je rok za ovo. Zamolit ću komisiju da kratko govori. Caroline Ross, izvolite. Ne, nije Caroline. Netko drugi. Ništa nemam previše za dodati od sa strane komisije, samo da e, trijalog traje vezano za internetski sadržaj. Kao što sam rekao na početku, to je veliki dosije i naše mišljenje je izuzetno važno. Dakle, zahvaljujem na vašem radu, gospodine Boni. Željeli ste možda nešto reći kao zaključak? Samo želim zahvaliti. Danas na večer imamo kratak sastanak izvjestitelja u Sijeni. Nadam se da će biti e, plodonosan. To je nacrt i ja ću čekati amandmane jer želim čuti i vaše mišljenje kao odbor Libe kao važan komplementarni dio ove europske digitalne strategije. Da potičem sve naše članove koji su u to uključeni da pogledaju ovo mišljenje e, i predlože amandmane ukoliko je potrebno. Zahvaljujem. Sljedeća Sljedeće pitanje je sedma točka dnevnog reda, dakle sljedeći dio holističkog pristupa migracijama, situacije u sredozemlju i potrebi za holistični e, pristup Evropske unije. Dakle, su e, izvjestitelji Roberta Mecola i Kašetu Kjenge. Ne znam jesu li ovdje. Gospođa Mecola dolazi. Samo kao uvod, ovo će biti razmatranje radnog dokumenta o rješavanju e, kriminalnog, e, kriminalnog krijumčarenja, trgovine i sl. kao e, samo inicijativnog izvješća i holističkog pristupa migracijama. Izvjestiteljice će predstaviti ovaj radni dokument E, to je došlo na vrijeme s obzirom da je 18. E, listopada bio Europski dan protiv e, trgovanja ljudima. Dati sada ću dati riječ gospođi Kenge kao su izvjestiteljici. Izvolite. Grazie. Hvala gospodine predsjedatelju. Ovaj dokument je jedan dokument e, koji je izrađen zajedno sa mojom kolegicom, dakle mnoge točke će objasniti i moja kolegica, naravno i dio koji je produbio, e, ona produbila kako bi se došlo do ovog zajedničkog rada. Ja ću poći od onoga što bi mogle, mogle biti prednosti i poruke koje su sadržane u ovom dokumentu koje upravo jačaju sam sadržaj. Isto tako postoji činjenica da sam koncept e, ovog e, zajedničkog rada je e, zapravo nekakvi srednji put koji nije uvijek lako pronaći. Nije uvijek lako doći do sporazuma, međutim to je sve doprinijelo tome da smo došli do kompromisa. Željela bih započeti e, s time što je to jedan od osam dokumenata koje će predstavljati posebnu inicijativu i neka pitanja koja ćete naći spomenuta u ovom dokumentu, to jest aktivnost e, e, istrage i spašavanje su uključene u radne dokumente, dakle oni se ovdje ponavljaju. A što se tiče same strukture dokumenta, ja se ispričavam, jer sam već rekla da e, želim podcrtati određene važne dijelove, ali i moja kolegica će ih možda također e, naglasiti. Na samom e, E, uvodu e, mi smo napravili razliku između e, trgovine ljudima, krijumčare na ljudima i iskorištavanja zbog rada. To sve ima reperkusije u kaznenom pravu. Važan element je da smo naglasili da su to kaznena djela koja treba sankcionirati. Što se e, tiče trgovine i e, krijomčarenja, imamo sedam sektora intervencije gdje Europska unija i države članice trebaju e, koncentrirati svoje napore i reagirati. Prva važna je uloga agencija, posebno kada se radi o procesu istrage, analize i razmjene informacija. Isto tako prepoznajemo važnost e, operacije Sofia, dakle UNAFOR Med, koja je već ušla u operativnu fazu. I osim svoje mandata borbe protiv e, e, trgovine ljudima i krijumčarenja ljudima, oni isto tako čuvaju živote migranata. Isto tako uzimamo u obzir i informativne kampanje komisije koji traju u nekim afričkim zemljama i predlažemo analizu funkcioniranja takvih kampanja i rezultata koje su postignuti prije nego što krenemo u nove inicijative podizanja svijesti. E, što se tiče migracijskog fenomena, rekli smo da preventivne mjere nisu učinkovite kako bi ograničile migracije. Međutim, ovaj dio nije e, namjerno produbljen jer postoji poseban pravni dokument koji je posvećen ovoj temi. Što se tiče strategije povratka, e, u vezi s našim različitim e, sensibilnostima rekli smo da svaka politika povrata mora biti takva da poštuje temeljna prava migranata. Nakon individualne analize svakog zahtjeva za azil i u skladu sa propisima. Isto tako smo se, smo se koncentrirali na suradnju sa trećim zemljama i zemljama tranzita kako bi potpisale e, konvenciju o transnacionalnom kriminalu. Isto tako e, smo sa kaznenog e, gledišta htjeli napraviti razliku između onih koji iskorištavaju ljude i onima koji daju humanitarnu pomoć. Što se tiče e, iskorištavanja u svrhu rada, e, radi se o jednom, e, o jednom začaranom krugu protiv kojeg se moramo boriti na nacionalnoj razini unutar jednog pravosudnog okvira na razini Europske unije. To je vrlo važan dokument, ali i sama medijacija i kompromis nije bio lagan jer smo išli od različitih, pošli od zajedničkih polaznih točaka. Ovaj dokument će dobiti i razne doprinose ostalih. A to je e, zapravo moje razmišljanje koje imam za vašu pozornost ovdje. Hvala. Hvala Cecil. Gospođa Mecola upravo dolazi, pa ćemo tijekom rasprave čuti što ona ima za reći, ali možemo, e, moramo dalje e, raspravljati jer imamo i rok za glasovanje, pa ću zamoliti izvjestitelje u sjeni da e, nešto kažu, ali kratko. Započet ćemo sa Miskelom Stevensom. Thank you very much, Chair. Hvala gospodine e, predsjedatelju i hvala gospođo Kjenge na vašem e, vrlo sveobuhvatnom izvješću. To je e, vrlo naporan posao. Upravo sam dobila prije pet minuta radni dokument i za mene je jako teško raditi na tome i kao izvjestiteljica u Sijeni dati svoje mišljenje. Dakle, teško je funkcionirati na taj način Mislim da ovo nije ozbiljan način rada. Znam da ste vi naporno radila na ovom dokumentu, međutim ja sam sada u situaciji kada mi je nemoguće odgovoriti, pa bih vas željela zamoliti da uspostavite jednu metodu po kojoj ja mogu učinkovitije raditi i dobiti ove dokumente unaprijed. Ja ću e, pričekati da govorim nakon gospođe Mecola. Ne znam zašto sam dobila taj dokument tako kasno. Željela bih znati zašto jer nisam baš sretna s time. Hvala. S vašim dopuštenje. Roberta, jeste li spremna? Jeste spremna govoriti? Evo, ako mi dopustite, ja ću samo e, čuti Robertu kao e, su izvjestiteljicu prije nego što nastavimo. Hvala, ja se ispričavam, bila sam na drugom sastanku gdje sam prezentirala drugi dokument. E, najprije ću odgovoriti na Hevljino pitanje koje je vrlo važno, ja bih postavila isto pitanje. Međutim, to je bio jedan od najtežih dokumenata, mi smo o njemu pregovarali, trebalo nam je jako dugo i mi i naši e, e, savjetnici su pregovarali o njemu do prije jedan sat. To je realnost. E, Cecilija smo radili u našim uredima pokuša, pokušajući naći zajednička stajališta i željela bih zahvaliti Silmo moje suizvjestiteljici e, na naporima da pokušamo ovaj nemogući posao obaviti. Dakle, nismo pod iluzijom, znamo da je ovo teško izvješće, ostaće teško do samog kraja. Ima vrlo različitih stajališta vezanih za sva poglavlja, posebno za ovo i način da nađemo nešto e, gdje mi možemo našim klubovima otići i pokazati koju smo ravnotežu postigli, bit će vrlo teško. Međutim, nekako smo uspjele. Ja ću vrlo brzo proći kroz dokument, znam da je to već učinila sil, međutim mislim da će biti vrijedno naglasiti neke stvari. Dakle, mi smo podijelili ovaj dokument u podpoglavlja koji e, zapravo e, pokazuju različite dijelove ovoga pitanja. Dakle, mislimo da je ovaj takozvani hotspot e, pristup, jedan dobar pristup, značno žarišta, pristup žarišta dobar. Što se tiče uloge agencija Europske unije, EASO, Frontex, Eurojust i Europol moraju e, surađivati i moramo osigurati da imaju sva sredstva kako bi mogli obaviti svoje zaduće. Isto tako gledamo EUNAD for Med, dakle operaciju Sofia, podržavamo operacije e, e, te inicijative i to će pomoći e, uništavanju e, kriminalnih mreža, ali isto tako e, šaljemo poruku da spašavanje života mora doći na prvo mjesto. Kada govorimo o kampanjama za podizanje svijesta u trećim zemljama, mi to podržavamo, međutim želimo zadržati, ograničiti informacije koje mogu onda neke migrante E, uvjeriti da uopće ne krenu na put. Isto tako mislimo da sigurni povratak onih ljudi koji, nis, koji nemaju pravo na zaštitu u Europi mora biti e, dio e, provedbe europskog sustava azila. Međutim, načelo da svaka osoba još uvijek ima pravo na pojedinačno ispitivanje svojeg zahtjeva je nešto što nam je jako blisko. Isto tako gledamo na e, prijedlog, prijedlog komisije o e, popisu sigurnih zemalja kako bismo sigurno vratili one koji nemaju pravo na e, ostanak. Što se tiče prisilnog vraćanja, ono je neprihvatljivo u Europi i prema međunarodnom pravu i svaka mjera koju E, poduzimamo mora uzeti u obzir glavne e, razloge migracija. Nisu dovoljne preventivne mjere. Ljudi će i dalje kretati na put pa moramo razmišljati i dugoročno. Moramo surađivati s trećim zemljama kako bismo procijenili sustave azile koje je njihova podrška e, za izbjeglice i kako bismo se pozabavili sa trgovinom ljudima. Europska unija mora surađivati s onim trećim zemljama koje surađuju, izrađuju E, imati strategiju za integraciju i isto tako vidjeti je li oni mogu tražiti zaštitu u tim trećim zemljama. Isto tako želimo povećati sposobnost e, policije u trećim zemljama, ali moramo biti i selektivni i vidjeti e, kako se nose te agencije vezano za kršenje ljudskih prava. Želimo povećati učinkovitost kaznenog prava, E, kako bi žrtve se mogle javiti e, u e, učinkovitom procesuiranju krijumčara kako i sami ne bi imali strah od, od procesuiranja. Dakle, čuli smo isto tako od e, agencija koje spašavaju ljude u moru i ljudi koji daju humanitarnu pomoć osobama u e, potrebi ne smiju biti kriminalizirani i mislimo da europsko pravo mora to reflektirati. Isto tako imamo jedan dio koji se bavi iskorištavanjem za rad i imamo snažne preporuke u vezi s time. Na kraju svega mi želimo e, potpuno iskorijeniti iskorištavanje migranata za rad i moramo e, procesuirati e, one koji zloporabe migrante i ja se ispričavam što sam kasnila i nadam se da ćemo razgovarati o vašim reakcijama bilo danas ili sljedećih dana. Hvala. Hvala Meta. Što se tiče govornika, ja se e, ispričavam, imamo dugi popis e, e, izvjestitelja u sjeni, ali ne izvjestitelja sjena koji su zapravo nazočni ovdje. Dakle, sljedeći govornik je Natiju Korao. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Dokument koji su kolegice Metzola i Kenge eh, predstavile je došao prije 20 minuta pa ga je bilo u stvari nemoguće eh, dobro eh, proučiti kako bismo mogli o njemu raspravljati. Pokušavam ovih deset minuta pročitati nešto jasno postoje određene stvari o kojima smo već raspravljali i s kojima se e, potpuno slažemo, a neke moramo shvatiti. Recimo, e, taj, e, ta stajalište vezano za ova žarišta ili hotspotove je nešto što, o čemu moramo raspravljati, jer ne znamo čemu služe ti hotspotovi ukoliko nemamo E, normativu. Dakle, e, centri rade samu identifikaciju koju smo mi utvrdili kao žarišta ili hotspots i koje smo mi već posjetili nekoliko puta, ali ti centri bi trebali identificirati sve e, u roku od 48 sati ili 72 sata, što je u stvari nemoguće. ako smo prevladali e, uredbu Dublin 3 i ako postoji nekakva proces e, preraspodjele u Europskoj uniji, onda bismo mogli imati taj mehanizam žarišta koji bi omogućio to razmještanje. Međutim, s obzirom da još uvijek nemamo zakonodavni okvir, vrlo je teško razumjeti čemu konkretno služe ti centri. Što se tiče e, kampanja za prevenciju rizika e, e, bijega preko mora, tu dvojim zato što sam shvatio razgovarajući sa mnogim migrantima je da tko god kreće e, putem mora ili drugim putem sigurno ga neće zaplašiti neke preporuke ili neke kampanje. Osim toga, naše razmišljanje bi trebalo biti drugačije. Morali bismo e, razmišljati o zakonitim i sigurnim putovima. A tu je bitno da su ti putovi poznati onima koji odluče, e, odnosno odluče zato što su prisiljeni odlučiti u većini slučajeva. Dakle, moramo staviti na raspolaganje te instrumente, informirati ih da postoje sigurni e, putovi za pristup, što danas ne postoji. Ja mislim da bi to trebalo biti dio našeg e, našeg razgovora. Kada govorimo o krijomčarima ili e, trgovcima ljudima, taj se pojam koristi na krivi način na talijanskom jeziku jer govori o dvije kategorije E, osoba. Dakle, oni koji su, koji plaćaju da, koji su plaćeni da prenose osobe koji žele biti preneseni, a isto tako e, govori o onima koji e, ne žele biti E, preneseni. Dakle, imamo krijomčarenje ljudima, imamo trgovanje ljudima, a uvijek koristimo zapravo isti, isti pojam. To je, e, ta razlika je napravljena u protokolu iz Palerma. Pokušat ćemo naći, ako neko želi e, da krenem u drugu zemlju i da platim nekoga da me prenese u tu zemlju, jedina stvar koja me sprječava je zakon. Ja sam e, rekao to i Cecil Kjenge i ona je to rekla na početku svoje rasprave. Dakle, želim da se napravi jedna razlika u terminologiji kada definiramo ko je krijomčar ljudima. Hvala lijepa gospodine Korao. Sljedeći govornik je gospođa Wimberg, izvolite.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 Det var väl de frågorna jag hade. Tack. Thank you. There... Hvala. Ima li drugih kolega koji su htjeli govoriti? Um, iz onih razloga koje je Roberta Metzola spomenula, imate tek sad ovaj dokument pred sobom. Gospođa Stevens, želite li se vi vratiti? Izvolite. Thank you. I have some counter Hvala. Ja imam nekih protu primjedbi budući da sam evo, kratko sada prošla kroz ovaj dokument. Htjela bih govoriti o ovom prisilnom vraćanju. Znam da je prisilno vraćanje vrlo osjetljiva i kontroverzna tema, ja to svačam, ali ja doista smatram da je prisilno vraćanje jedan važan instrument kada se radi o nadzoru vanjskih granica Europske unije, Jer ako možemo presvesti osobe i ako sve te osobe koje smo presveli dovedemo na područje Europske onda neće biti odvraćajućeg učinka jer te osobe znaju da će tako i tako doći na teritoriju Europske unije i stoga će onda pokušati to ostvariti. A prisilno vraćanje navodi ljude da dva puta pomisla o tome hoće li doista krenuti u migriranje. I stoga prisilno vraćanje može biti legalni instrument za odvraćanje migrante, migranta i e, postupovno pravo je osobe koju se presetne da ju se vrati naravno svo dužno poštovanje same osobe mm, i u skladu sa sporazumom Europske unije o ljudskim pravima. Iz toga je bitno da se prisilno vraćanje vrši. Ono nije e, neki instrument koji ukazuje na manjak poštovanja. Zatim bi me zanimalo vezano uz treće države. Mm, možda neće migranti biti odvraćeni od e, migriranja, ali možda je moguće, možda je moguće u okviru okoliškog pristupa da imamo dakle, te sporazume s trećim državama i mislim da je to važno za one koji namjeravaju doći u Europsku uniju da je moguće da se odbije njihov zahtjev ako dolaze iz ekonomskih razloga. To će im onda poslati tu poruku da je jasno da migranti iz gospodarskih razloga neće biti prihvaćeni na području Europske unije i to je legalni način na koji možemo obeshrabriti daljnju migraciju. Mislim da je to važno Mislim da ne bismo trebali uspostaviti više legalnih kanala za migraciju, više legalnih načina koje ne mogu pristići k nama. Mislim da to neće ništa učiniti što se tiče smanjenja ovog migracijskog pritiska pod kojim se trenutno nalazimo. Mislim da će doći do daljnjeg poštravanja i do daljnjih problema. E, doći će do možda i rata. E, izbjeglice dakako imaju pravo na zaštitu ali isto tako moramo razmisliti o našim državama i kako države mogu i same doprinijeti rješavanju ovog problema, ali kako, kada govorimo o siromaštvu i gospodarskoj migraciji, onda je to u potpunosti druga tema i moramo imati dalje tu jasnu razliku u našem razmišljanju između te dvije skupine. Ne možemo riješiti sve probleme siromaštva i e, razloge za gospodarsku migraciju u trećim državama i stoga nećemo za njih moći učiniti onoliko koliko, bi mi, koliko si mi to mislimo. Naravno ovdje se radi o vrlo dugotrajnom radu, ali mislim da su neke od tih rješenja prihvatljive. Hvala, sljedeći govornik gospodin Thank you very much, chair. Eh, gospodin Kirkos, hvala vam lijepa, govorit ću na grčkom. Zahvaljujem ovim izvjestiteljicima, želim im čestitati na izvrsnom radu koji su obavili. Oni su promotili tu temu iz različitih kuta gledišta, a ja bih samo htio spomenuti iskustva u suradnji sa trećim državama, primjerice s Turskom. Mi bismo htjeli imati tu suradnju, to već želimo dulje vrijeme, a u proteklih nekoliko dana i mjeseci se se tu nešto i pokreće, ali moramo biti svjesni toga da kada se govori o primjerice o granicama na Egejskom moru, da postoji razlika u tumačenju i da to može dovesti do poteškoća pri operacijama Frontexa i mobilnih radnih skupina. Mi kao prvo sada želimo prekinuti ove e, krijumčare ljudima, a želimo isto tako i da osobe koje se nalaze u Turskoj mogu već iz Turske e, podnijeti zahtjev za azilom kako ne bi krenuli na to opasno putovanje i kako bi onda na neprikladnim e, brodicama doživjeli brodolom na otvorenom moru. U svakom slučaju hvala lijepa obim izvjestiteljicama. Hvala vam lijepa. Gospodine Kirkose, ima li netko još komentara? Prije nego što predam riječ ponovo izvjestiteljicama, imam samo jednu primjedbu. Opet, dakle, znam da se tu radi o vrlo teškim temama, o trgovanju ljudima, krijomčajim ljudima, ljudima i iskorištavanje nezakonitih migranata. To su tri vrlo osjetljive teme i vrlo je teško to sve ugraditi u jedan dokument i stoga cijenim ono što su rekli obje da im je bilo potrebno dugo vremena kako bi našli e, ispravnu formulaciju, kako bi dovršili taj dokument. Ja se želim osvrnuti na radno iskorištavanje zakonitih migranata. Ja se tu slažem sa gospodinom Kirkosom kada je on rekao da ste objavili ovdje vrlo dobar posao. Jeste vrlo sažeto prikazali E, propise vezanih uz direktivu o sezonskom radu i o pravima zaposlenika i o drugom važećem zakonodavstvu. I samo podsjećam da ste tu rekli da bi trebali u Europskom parlamentu razmisliti o tome kako se može izvršiti revizija tih akata, jer oni jasno nisu u skladu sa potrebama današnje cirkularne ekonomije u ovim današnjim uvjetima i stoga bih, bi mi bilo važno da zadržite taj zahtjev u vašem radnom dokumentu, da dakle si ostavimo tu mogućnost da um, nadalje zaštitimo radnike u tom osjetljivom području i da ne razvodite ono što stoji trenutno što se toga tiče u radnom dokumentu. Kolege, imali nekih primjedbi? Ne. Kolegica Kenge, želite li vi govoriti? A zatim gospođa Mecola. E, grazie. Hvala. I ja moram zahvaliti svojoj kolegici jer kao što ste čuli nije bilo lako intervenirati i raditi e, s obzirom da smo imali jako različita stajališta. Međutim, postoje određene točke na kojima se isplati intervenirati. Recimo, govorila sam o, o izvješću koje je radni dokument, dakle to je jedan radni dokument, a ne izvješće i zato želim naglasiti e, taj prijelaz. Ovi hotspotovi e, ni za nas nisu rješenje problema, mi smo to jasno rekli. To je jedna od točaka oko koje e, smo e, stvari pojasnili specifično u tekstu. I druga stvar koju je rekao gospodin Stevens, a to je taj pushback ili vraćanje, mislim da, taj, da ta vraćanja e, se ne mogu razmatrati da su oni protiv međunarodnog prava. Dakle, treba pojasniti i ovu stvar vezanu za takozvani pushback. Što se ostaloga tiče, mislim da smo e, obuhvatili sve elemente. Dakle, još jednom želim reći da je to radni dokument. Ispričavam se što smo ga u zadnji čas e, dali. E, dakle, to je dokument oko kojega moramo još svi raditi. Hvala. Hvala ti lijepa, Cecil. Roberta, imaš li nekih zaključnih primjedbi? Da, samo vrlo kratko. Želim zahvaliti svim kolegama na njihovom strpljenju i na to je njihove volje da pročitaju taj dokument dok se odvijala samo rasprava. Dakle, hvala i tebi, Helga. Samo jedna stvar, što se tiče ove reference vezano uz krijumčarenje i trgovanje ljudima, da, mi smo se konzultirali sa pravnom službom što se toga tiče no trebamo se prisjetiti jedne stvari, a to je da imamo dokument o sigurnim i pravnim kanalima e, u kojem također govorimo o ovome. Dakle, kada zaprimimo konačnu verziju cijelog tog izvješća, onda e, ćemo moći ostvariti dosljednost, prije svega što se tiče baš ovako osjetljive teme. Želim još jednom zahvaliti ovim izvjestiteljicama, oni su vrlo dobro prikazali poteškoće kojom su se suočile vezano za ovaj radni i zašto im je bilo toliko teško ga predstaviti. To su vrlo teške teme, neki među nama su već radili na nečem sličnom i vrlo je teško postići e, konsenzus. Mm, ja to svakako razumijem, ali naravno zastupnicima je potrebno vrijeme da to preuče i potrebno im je vrijeme da izrade svoju argumentaciju i stoga vam hvala svim kolegama na vašem strpljenju u ovoj raspravi. To je, nažalost, utjecalo na raspravu, jer da smo zaprimili radni dokument ranije, imali bi više javljena za riječ. Sada imamo stanku, jer ne želim ranije započeti sa glasovanjem. Glasovanje će krenuti u 17.30 i nažalost će neki tek tada pristići k nama. I stoga moramo imati stanku do 17.30. I stoga kolega molim vas da budite ovdje s vašim elektroničkim karticama nešto prije 17.30. Hvala lijepa, imat ćemo kratku stanku sada. Colleagues, uh, begin to take your seats, please. We're going to vote. Um... Kolege, molim vas da zauzmete vaša mjesta, ćemo krenuti s glasovanjem u 17.30, dakle molim vas sjednite, ne želimo da ništa još dalje kasnije danas. Colleagues, we're just waiting for the rapporteur, then we'll... Kolege, čekamo još izvjestiteljicu, onda ćemo započeti, dakle molim vas nemojte um, otići. Okay, colleagues, the next point on our agenda U, redu kolege, sljedeća točka u redu je izvješće o sprečavanju radikalizacije i inovačenju europskih građana od strane tradičkih organizacija. Izvjestiteljica je gospođa Dati. Gospođa Dati, želite li kratko preuzeti riječ? Ako ne, onda možemo nastaviti s glasovanjem. Dobar dan, gospodine predsjedavatelju. Najprije želim reći da se ispričavam E, odgodili smo glasovanje o ovom izvješću jer sam ja morala obaviti jednu obvezu u okviru mog mandata u Parizu. Zahvaljujem svim kolegama koji su ovdje prisutni na glasovanju. E, prije kraja glasovanja ću još se obratiti svim kolegama, a sada želim reći da zahvaljujem se gdje jer smo vrlo brzo sastavili izvješće i doista smo izradili e, vrlo kvalitetne kompromise, imali smo i rasprave visoke kvalitete, tako da želim zahvaliti Barbari i drugima iz svih kluba zastupnika koji su bili jako angažirani oko ovog izvješća. To je nešto što nadilazi politička razlika u mišljenja, jer mi znamo da imamo tu pošast terorizma i terorističkih napada na razini Europe, a i ono što se tiče stranih boraca i zbog toga je ovo izuzetno važno i toga vam zahvaljujem sada već unaprijed. Hvala vam lijepa gospođo Dati. Mogu samo povjeriti imaju li svi kolege svoje glasačke kartice. Koliko znam, jedan kolega nema karticu u redu. oni koji nemaju trebaju nam to naznačiti tako da možemo što prije sa glasovanjem, uzeći u obzir to što nemate karticu. Započet ćemo sa kompromisom broj A. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. AFET 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se AFET 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis B. Otvaram glasanje. Imamo jedan glas previše ime socijaldemokrata, dragi kolege, dakle jedan kolega iz socijaldemokrata bi trebao povući svoju glasačku karticu, onda možemo nastaviti. Glasanje je završeno. Usvaja se. Amandman 1.3.1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ispričavam se, glasanje je sada završeno. Usvaja se. Kompromis C. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Kompromis D. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis F. Otvaram glas, glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis G. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis H. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 1, prvi dio, otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Usvaja se drugi dio, otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis J. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 212, otvara glasanje. Zatvaram glasanje. That's rejected. Odbija se amandman 213. Ispričavam se. Zahtjev. U redu. Ako se svi, s time slažu, ponovit ćemo glasanje 212. Ako se slažete, mislim da da. Ajmo ponoviti 212, dakle otvaram glasanje, iznimno, iznimno, ja sam pristran, zatvaram glasanje. Glasanje je sad završeno. Odbija se. Amandman 213, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 214, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis K. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis L. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis M, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 244. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis N. Prvi dio. Otvaram glasanje. Otvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio. Kompromis N. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Treći dio. Kompromisa N. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Četvrti dio kompromisan. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 267. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis O, prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio kompromisa O, otvaram glasanje. Usvaja se. AFET 17, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 285, 286, 287, 288. Oni su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 289. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Odbija se. Amandman 291. Ne. Postavit ću se sprava. 290. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Odbija se. 291. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 292. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 296. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 298. Otvaram glasanje. vote is closed. Zatvara se glasanje. Odbija se. Amandman 299. Otvoreno glasanje. Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Amandman 294. Otvoreno glasanje. Zatvoreno glasanje. Odbija se. Amandman 297. Otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis PEP. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis Q. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 323. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis R. R. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 336. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 338. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amadman 504. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis S. S. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kult 1. Kult 1. The vote is closed. Zatvara glasanje. Odbija se. Kompromis T. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kult 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se. Kult 6. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kult 9. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kult 33. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis U. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis V. v. Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Drugi dio, otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Kompromis duplove. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Kompromis X. Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 403. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amadman 405. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis Y. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 418. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis Z. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 431. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja sam. Kompromis AA. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 447. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis AB. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kult 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis AC. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis AD. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 468. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 469. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis AE, prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis AF. Otvoreno. Glasanje. Zatvaram glasanje. Usvoja se. Kompromis AG. Otvoreno glasanje. Zatvaram glasanje. Usvoja se. Kompromis AH. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 502. 502. Ostvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 505. 505. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis A i. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Afet 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis a J. otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis AK. AK. otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis AL. AL. Prvi dio. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 540. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amadman 542. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis AMAM. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Afet 4. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Afet 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. AMADMAN 554. četiri otvaram glasanje closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis AN. AN. Otvaram glasanje. Closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 565. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 566. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis AO. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. AFET 9. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Afet 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvoja se. Afet 11. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvoja se. Afet 12. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromis AP. AP. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. AFET 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis kle. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amadman 592, 592. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amadman 593. Otvaram glasanje. closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 594, 594, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis AR, AR, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis AS, AS, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis AT. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis AU. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis AV, AV. E, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis A duplo Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 644. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 645. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 6 šest Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 647. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman e, kompromis AX. Isprav, oprostite, amandman 648. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis AX. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 654. Oprosti 659. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 660. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amadman 661. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. AFET 26. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Citati. Amadman 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Citati amandman 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 4. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usva se. Amandom 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Osvaja se. Amandman 7. Amandman 7. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amendman 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 11 i 12 jednaki. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis AZ. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amendman 21. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 22. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 24. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 23. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis BA. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amendman 38. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 40. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 43. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijen. Amandman 45. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Broj, eh, amandman 46. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis BB. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis E. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 58. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijen. Amandman 60. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis BC, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, usvaja se. Kompromis BD, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis BE, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 87. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis BF. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 100. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis BG. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 107. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 108. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijanje. Amandman 109. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Osvaja se. Amandman 111, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 112, e, 112, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 113, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. E, uvodne izjave, amandman 114, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, usvaja se. Amandman 115, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijen. Amandman 133, otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 135, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I on je usvojen i konačni glas, konačno glasovanje otvaram. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Dakle, 41 e, za, e, na 7 i 6 e, suzdržani. Čestitam izvjestiteljici. Zahvaljujem kolegama, ovo je kraj glasanja, hvala na pozornosti.